zaprimio od nadležnih njemačkih vlasti obavijest o e, izboru gospodina Wolfa Klinca e, eurozastupnikom kako bi zamijenio gospodina Mihajla Toerera e, što će stupiti na snagu 6. što stupa na snagu 6.11. što je stupilo na snagu 6.11.2015. godine. Ma to je pogreška, mora da se radi o 2017. a ne 15. godini kao i obavijest o izboru gospođe Nađe Hirš, gospodina Martina Širdevana te gospodina Jörga Mojtena, kako bi zamijenili Aleksandra Grafa Lansdorfa, Fabija Demazija i gospođe Beatrix von Storch, eh, što stupa na snagu 8.11. ove godine. Želim dobrodošlicu novim kolegama i e, htjela bih reći da će oni biti punopravni članovi, odnosno zastupnici u parlamentu, imat će sva prava koja su pred